Nastavljamo zasjedanje. sjedanje. pozdravljam vas na prvom prvoj dnevnoj sjednici nakon ljetne pauze. Moramo sjednicu započeti jednom tužnom vješću. Naš kolega i prijatelj Lotar Biski preminuje neočekivano u kolovozu. Njegova iznenadna smrt sve nas je duboko pogodila. Izgubili smo jednog visoko cijenjenog kolegu, omiljenog među e, svim e, zastupnicima u parlamentu. On je bio na čelu kluba zastupnika e, Europske ljevice. Izgubili smo jednog izuzetnog prijatelja koji je uvijek bio skroman, visoko obrazovan sugovornik i kao takav će nam ostati u uspomeni. Smrt Lotora Biske je veliki gubitak za naš parlament, vrlo bolan gubitak za njegovu obitelj i njegove prijatelje. U mislima smo sa njegovim članovima obitelji. Molim vas u znak sjećanja na lotora Biskija e, za minutu šutnje.